Hvala, gospodine predsjedavajući. Samo kratko, poštovani kolege, upravo smo čuli obraćanje predsjednika Komisije Afričke unije, što mislim da je bio doista važan događaj i tom prigodom želim uputiti zahtjev